Euh, Ukoliko se slažete, predlažem da se smjestimo i započnemo. Započnemo s jutarnjim radom po dnevnom redu. Glasamo izvješće Mišela Dantena o europskoj policiji tržišnog natjecanja. Kao što znate, na sastanku 14. srpnja odlučeno je da se zatraži dozvola da se izradi mišljenje sukladno članku 53. Eh, unutarnjeg pravilnika na temelju izvješća vlastnu inicijativu odbora EKON o europskoj politici tržišnog natjecanja to mišljenje, izrada mišljenja e, dodijeljena je Europskoj pučkoj stranci, a Michel Dantan imenovan je izvjestiteljem. Prva razmjena gledišta odvila se 1.8. Nas mišljenja predstavljen 12.10. Rokovi za amandmane bili su 18. listopad i 128 amandmana uloženo je. 15 kompromisnih amandmana je ispregovarano kako bi se olakšalo glasanje. Gospodin Dantan će uzeti riječ nakon glasanja, jer je to tako odlučio. Stoga vam predlažem da započnemo glasanje ovom izvješću. Dakle, prvi kompromisni amandman. Dakle, kompromisnim amandmanima glasat ćemo dizanjem ruke, kao što je to uobičajeno. Dakle, kompromis M, otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis B, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije dovoljno jasno. Molim elektroničko glasanje za amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Suzdržani. Odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo kompromis O. Otvaram glasanje. Elektronički glasamo. Svi su glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam. Kompromis H. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis C. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Usvaja se. Amandman 32. Gospođa Rodriguez, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis D. Glasamo elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis E elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 52. gospodina Agnoa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 53. gospodina Bovea, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 57. gospodina Dantena. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis G, elektroničko glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis F, elektronički glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Amandman 85. Tko je za? Protiv? odbio se. Amandman 108. Za? Protiv? Usvaja se. Kompromis i elektroničko glasanje. Otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 88. gospodina Hojteme. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis je. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajamo kompromis. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis K. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis L. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis N. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 120. Dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 121. Tko je za? protiv, suzdrani, odbija se. Amandman 128. Tko je za? Protiv. Usvaja se. Amandman, odnosno na izjava prva, gospodina Dantena. Tko je za? Protiv. Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? protiv, usvaja se, amandman treći, još uvijek gospodina Donatena za, protiv, usvaja se, amandman četvrti, tko je za, protiv, usvaja se, kompromis, a, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo o cijelokupnom izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Velikom većinom čestitam izvjestitelju gospodinu Dantenu. Kojim predam riječ? Hvala predsjedatelju. Dopustite zahvalim eh, kolegom izvjestiteljima s kojima sam surađivao na izradi ovog teksta. Glasanje pokazuje da smo uspjeli se dosta jednostavno dogovoriti s ostalim klubovima zastupnika. Želim također zahvaliti svom asistentu koji je uložio veliki napor eh, raditi na ovome. Želim također eh, zahvaliti izvjestitelju odbora, nadležnog odbora, gospodina Stanzija, koji je doista e, pomogao i kalendarske obveze su dosta bile osobite jer smo morali malo anticipirati što će biti i kolega je preuzeo veliki dio e, naših zaključaka prije nego što je došlo do glasanja, na čemu zahvaljujemo veliko. Mislim da smo ovim glasanjem e, napravili zaključke i task forsa koji su došli do sličnih e, zaključaka kao što su naši, to je dakle jasan znak upućen komisiji glede posla koji je njom. Najljepše hvala svima. Hvala gospodine Dantan. Predlažem da pređemo na drugu, na sljedeću točku dnevnog reda, točka osma, koja se tiče prijedloga rezolucija uloženih e, sukladno članku 106. E, stavku 2. i 3. koji izmjenjuje prijedlog e, direktive, izvršne direktive komisije od 1 do 5 iz 2009. 2029. a to je, su mjere predložene za proti, zaštu proti, od uvođenja organizama koji su štetni za, polj, za bilje, Podsjećam da odluka da se o tome, da se u nacrtu uredbe glasa ovdje, da je to odlučeno na sastanku koordinatora 8. studenog, a prije toga imali smo prezentaciju od organizirane strane Digi Santea i dodatno se o tome raspravljalo jučer komisija predlaže da se ova izvršna direktiva usvoji u siječnju, stoga smo smatrali e, pametnim da se glasa o prijedlogu rezolucije već danas kako bismo imali dovoljno vremena za to na plenarnoj sjednici, a, na plenarnoj sjednici bi se o tome treba glasati u prosincu, dakle prije sječanske odluke komisije, bilo bi dobro da komisija bude upoznata s našim mišljenjem. Također vas podsjećam da sukladno čla, pravilu 106. stavak 2 e, i 3 nije uvijek nužno tražiti od komisije da povuče svoj izvršni akt, već se može pozvati komisiju da ga izmijeni sukladno iz, predloženim izmjenama, sukladno izmjenama koje predlaže parlament. Gospođa Aguilera predložila je takve izmjene prijedlogu izvedbene izvršne direktive. Došlo do sastanka koordinatora gdje se većina složila da mi danas o tome glasamo. I ovo je prvi put da odbor za poljoprivredu predlaže izmjenu izvršne uredbe i stoga će naš odbor tako postupiti. Predlažem, s obzirom da smo vodili raspravu jučer, da sada pređemo na glasanje trebamo imati na umu da u novom popisu za glasanje imamo zahtjeve za odvojeno glasanje koji su u novom dostavljenom vam glasačkom popisu. Ukoliko nema prigovora, predlažem da se pređe na glasanje. E, Želimo još napomenuti da smo imali e, zahtjeve za glasanje po dijelovima, no mislim da o svim tim predlozima možemo glasati elektroničkim putem kako bi sve bilo savršeno jasno, glede svih većina do kojih će doći. Dakle, predlažem da glasamo elektronički o prvoj izmjeni, izmjeni broj 2, o, dakle, to je odvojeno glasanje, otvoreno glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izmjena četvrta u dva dijela, prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. U se također. O rezoluciji glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Naš hvala na vašem glasanju.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 Zamolit ćemo kolege da izađu iz dvorane vrlo tiho. I sada je na dnevnom redu e, predstavljanje izvješća e, posjeta Sloveniji od 21. do 23. rujna. Kao što znate, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj je u rujnu bio u Sloveniji. Bila mi je čast i zadovoljstvo da predsjedavam e, e, tom, ne, tom jer gospodin Sikerski u posljednji čas morao odustati. E, dajem sada riječ gospodinu Bogoviću koji je organizirao tu posjetu i zamolit ću ga da nam predstavi više E, tu, izje, tu posjetu koja je bila vrlo, vrlo e, bogato iskustvo za sve članove izaslanstva. Molim sve da budu tiho jer će e, sada gospodin Bogović govoriti pa ga ne bi smetali. Izvolite gospodine Bogović. Thanks Mr. leading Hvala lijepa Mm, na riječi gospodine Andrije i hvala vam što ste predvodili izaslanstvo odbora Agri koji i se održao u Sloveniji od 21. do 23. rujna ove godine. Bili smo dakle u Sloveniji, organizirali smo to putovanje. Zahvaljujem se koordinatima Agrija i tajništvu odbora Agri da su nam omogućili da predstavimo našu zemlju i našu poljoprivredu. Slovenija je mala zemlja, ima 20.000 četvornih kilometara. Međutim, od tih 20.000 četvornih kilometara istovremeno imamo različite vrsta klime. Dakle, u panonskoj nizini imamo kontinentalnu klimu, sredozemnu klimu na Jadranskom moru i isto tako imamo i alpske predjele. Naš smo program osmislili tako da predstavimo tu raznolikost na malom prostoru. 60% cijelog e, područja Slovenije pokrivaju šume. Šume jako utječu na e, našu klimu i na e, naš život. 30% površine je E, ono koje je obradivo. Samo 900 e, tisuća e, kvadratnih metara je obradivo. Mi ne možemo dakle izvoziti hranu. Pokušali smo dakle pokazati kakva je situacija u Sloveniji, ali smo isto tako pokušali upoznati E, izaslanstvo sa e, bitnim instancama za poljoprivredu u Sloveniji. Bili smo u parlamentu, e, razgovarali smo s ministrom poljoprivrede i glavnim tajnikom Ministarstva poljoprivrede u Sloveniji. Članovi izaslanstva bili su Erik Andrije na njegovu čelu, zatim Albert Dess, Marija Michael, Ulrike Miller, Martin Heusling, e, James Nicholson te Lidija Sandra Rodriguez. E, bili smo najprije u tvrtki Eurosat Krško na istoku Slovenije, blizu hrvatske granice, e, svega 50 km od Zagreba. Tamo je tvrtka Eurosat koja je najveći proizvođač voća u Sloveniji imaju vrlo e, moderno e, mjesto za e, skladištenje, vrlo moderne hladnjake i dakle najprije smo bili tamo, zatim smo bili na otvorenom muzeju gdje smo vidjeli kombinaciju različitih programa i predstavnik zapravo tipičnog slovenskog sela. Govorilo se dakle o ruralnim e, aspektima Slovenije e, i to u središnjem dijelu Slovenije. Večerali smo u Ljubljanskoj tvrđavi. Tamo je bila i izložba o pčelarstvu. Slovenci su, kao što znate, vrlo poznati pčelari, a 30. svibnja obilježavamo e, svjetski dan pčela i pčelarstva. Večerali smo također i sa predstavnicima e, udruge e, slovenskih zadrugara, poljoprivredne i šumarske komore kao i s udrugom poljoprivrednica koje su vrlo dobro organizirane u Sloveniji. Susreli smo se i s podpredsjednikom mm, Skupštine Slovenije, Primožem Hajncem, zatim sa predstavnicima um, odbora za poljoprivredu i šumarstvo, te također sa E, instancama koje e, provode e, europske programe. Nakon toga smo otišli u Primorsku koji je dakle predjeo Slovenije blizu Italije. Bili smo u Lipicama, to je koljevka svjetski poznatih konja Lipicanera. Gledali smo kako se oni uklapaju u tradicionalne pejzaže. E, kako se uzgajaju lipicaneri koji su važni za turizam tog dijela Slovenije. Nakon toga smo otišli u najveću vinarsku zadrugu Goriška brda. S nama su bili također i e, proizvođači mlijeka i e, govedine iz tog dijela Slovenije iz Alpske regije i tako smo mogli imati degustaciju e, traminca, dakle vina, sira, a i, e, a i e, mesa. Jer dakle tu imamo kombinaciju različitih proizvoda a e, vinarstvo je tu zaista vrlo, vrlo dobro i svake godine barem jedno od tih vinara ulazi u jedno od sto najboljih e, proizvođača vina u svijetu. E, nakon toga smo se sljedećeg dana sastali sa Denom žigom i Tanjom Strnišom koji su dakle iz državnih instanci s kojima smo razgovarali s problemima vezanim za šume, koje smo imali ove godine velike probleme, zatim vezane za e, vinarstvo i voćarstvo zbog toga što smo proljetos imali puno mraza. Na kraju smo otišli na Bled, čuveno turističko mjesto u Sloveniji, ali bili smo i na u Triglavskom parku. Triglav je najviša e, planina u Sloveniji. Dakle, tamo smo govorili i o prirodi i o proizvodima koji su dio naše turističke ponude. E, e, poznati je sir tamo zaštićen iz, e, iz Triglavskog nacionalnog parka o njima smo također govorili. Bili smo u muzeju pčelarstva i razgovarali s predstavnicima udruga pčelara Slovenije. Hvala lijepa e, na sve ime i tajništva koji su nam pomogli. Dodajem da je vrijeme vrlo, vrlo lijepo koje nam je također pomoglo. Zahvaljujem se i mom asistentu Juri koji nam je pomogao puno u organizaciji. Eh, hvala lijepa. Ako mi dopustite prije same rasprave eh, u kojoj će govoriti neki članovi izaslanstva. Dakle, prije toga želim se zahvaliti tajništvu. Poslali su vam izvješće o samoj posjeti. Svi ste ga dobili i vidjeli ste koliko je tih nekoliko dana bilo e, bogato događajima i zahvaljujem se gospodinu e, Bogoviću na organizaciji. U svakom slučaju to nas je obogatilo. Sada dajem najprije riječ e, zastupniku Albertu Desu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Bogoviću ovo putovanje je bilo odlično organizirano, vrlo informativno i Franc je e, rekao što smo sve radili. Tijekom ova tri dana smo se mogli tekako uvjeriti s kojim problemima se Slovenija suočava. Vidjeli smo kakva je situacija u Sloveniji. Mene se jako dojmio i kulturni dio primjerice posjet muzeju, e, zatim specijalitete, posebne slovenske specijalitete koje smo kušali. Također e, prerada voća, to je također nešto što me se jako dojmilo i naravno i picaneri. Najradije bih jednog uzeo kući. Želim se i Andreju zahvaliti koji je pripremio putovanje i svim kolegama koji su sudjelovali na ovom putovanju. Mislim da smo dobro upoznali Sloveniju i to nisu putovanja u svrhu razonode nego to su informativna putovanja kako bismo tamo na licu mjesta bolje shvatili situaciju u zemljama. Ono što me se dojmilo, samo 8% površine u Sloveniji su obradive, odnosno poljoprivredne površine, dakle imaju vrlo visok udio šumskih površina i ja ću svakako i privatno posjetiti Sloveniju. Oui, mais la, la prochaine, Albert Dess va mais à Albert Dess nam je osigurao da će sljedeći puta ići motorom u Sloveniji. Ali ne znam da je uzeo ovo konja u Sloveniji, možda bi se zvao, e, možda bi ga bio nazvao BMW. Želim samo još reći da Ljubljana nije tako uh, udaljena od mojeg rodnog grada kao Brisel. Hvala, Ja u ime kluba zastupnika Aldeja se želim srdačno zahvaliti Francu Begoviću i tebi Erik na odličnoj organizaciji i cijelom timu koji je stajao iza toga. Mi smo doista stekli izvrsne dojmove o raznolikosti Slovenije, o najrazličitijim prirodnim krajolicima, pčelarstvu, malim poljoprivrednim gospodarstvima, vinogradarstvu, voćarstvu, Puno hvala na ovim dojmovima i ponovno se pokazalo da ovakva putovanja doista nisu putovanja izrazano, da mi smo kretali rano ujutro u sedam i e, bili smo aktivni do navečer u 11, tako da za dva i pol e, dana smo jako puno toga vidjeli i vodili smo odlične razgovore i sa političarima, sa ministrima. Još jedan puta veliko hvala i rado ću se ponovno privatno vratiti u Sloveniju. Puno hvala. Merci. Hvala lijepa. Gospodin Nikolson, izvolite. Hvala puno. Da, vidjeli smo Albertov duplo kako, BMW e, koji se može voziti autoputevima. U svakom slučaju e, želim se stvarno zahvaliti na organizaciji. Gospodin Bogović bio je izvrstan domaćin. Puno smo toga naučili. Jasno je da je Slovenija puno napredovala, sigurno još e, mogu i napredovati, ali želim im sve najbolje i jednu dobru budućnost. Susreli smo se sa E, mnogim poljoprivrednicima i jednostavno to pokazuje koliko je važno za nas članove ovog odbora da idemo na teren i da vidimo kakve probleme imaju drugi, a ne samo one probleme e, koje mi poznajemo mislim da kada neko izaslanstvo ode na lice mjesta i susretne poljoprivrednike, onda se bolje upozna sa situacijom. Europa je vrlo raznovrsna i vrlo raznolika e, i situacija je različita na istoku, zapadu, jugu i sjeveru, a tu me su me posebno dojmili problemi s kojima se suočavaju pčelari. Dakle, puno hvala i rado ću ponovno otići u Sloveniju. E, hvala zastupniku Nikolsonu. Gospodin Aginju. Gospodin Aginju, izvolite. Hvala. Ja nisam bio u Sloveniji, ali sam bio u Korku u Irskoj e, gdje je bilo izaslanstvo iz Europske unije i tamo sam se susreo s slovenskim poljoprivrednikom. Nešto me iznenadilo što je on rekao, da mnogo mladih poljoprivrednika iz Slovenije otišlo iz Slovenije ili ako ne odlaze, onda kupuju terene u Srbiji kako bi imali pristupa e, ruskom tržištu jer Srbija nije u Europskoj uniji. I drugo, Zanima me kako su klimatske promjene, naime e, da sada ima kasnih proljetnih mrazova. E, ne znam e, da li smo za sada napravili promjene u tom smislu koje su dovoljne i trebamo li ići i dalje. Hvala. Dragi Francija, se također želim u ime snd i u ime Erika zahvaliti. Ovo putovanje je bilo odlično organizirano ako više nećeš raditi u parlamentu, možeš postati turistički vodič. Sigurno bi to bilo odlično za tebe. I kao što su kolege već prije rekle, meni je ovo bio, bilo i putovanje izrazano, da jer su kolege rekle da se tamo nismo zabavljali, ali to je samo djelomično istinito. Mislim da je putovanje bilo odlično organizirano i da smo imali priliku upoznati Sloveniju, prije svega dvorac s pogledom na grad po noći. To je bila prava razonoda, pravi užitak e, i e, to je bilo pravo umjeće iskombinirati tako puno e, zadataka sa razonodom, tako da puno hvala. Mogli smo primijetiti kako ti ljudi iz tvoje regije pristupaju, čini se da te tamo svi poznaju i još jedan puta se želim zahvaliti što si organizirao sastanak sa ministrom poljoprivrede koji me iznenadio sa svojim znanjem njemačkog. Doista sam bila iznenada Žena da smo se odmah tako dobro razumjeli i ovaj put je zahvaljujući sastanka sa ministrom poljoprivrede donio upravo ono što smo očekivali. Dakle, ovo nije e, bio godišnji odbor, ali e, godišnji odmor, ali unatoč tome ovo je bio put u kojem sam uživala. Merci, Hvala, gospodine predsjedavajući. Nakon svega što su ostali rekli, meni skoro ništa drugo ne preostaje nego da kažem da se želim zahvaliti gospodinu Bogoviću što je organizirao ovaj put. Želim se zahvaliti na svim raspravama koje smo vodili kako bismo stekli uvid u slovensku poljoprivredu, prije svega na istoku zemlje. Osim toga, on nam je omogućio raspravu o iskustvima koja su nam zajednička, primjerice pitanje tla, zatim cijena poljoprivrednih proizvoda, problematika sektora mlijeka. Sve u svemu to je bilo vrlo zanimljivo putovanje. Mislim da bismo e, i dalje trebali ovako raditi. Gospodin Martin Hojzling ima riječ. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Bogoviću zato što je bilo vrlo informativno putovanje, iako je bilo radno putovanje, iako smo i upoznali Sloveniju, ne samo jednu regiju. Ono što se mene dojmilo je da tako puno ljudi živi od poljoprivrede uz prosječnu e, površinu od 8 hektara. To sigurno nije jednostavno. Dakle, e, oni pokušavaju e, različite alternative kombinirati, e, različite izvore prihoda, također rade u turizmu. Dakle, oni znaju kako dobro ulagati novac i oni su bili pravi primjer zato da su europska sredstva dobro utrošena i da se ovdje stvara nešto za budućnost. Nisam nikoga upoznao, za razliku od nekih e, drugih regija koji su imali e, negativno ili kritičko mišljenje o Europi i e, svi su bili uvjereni da idemo u dobrom smjeru i da profitiraju od jedinstvenog tržišta i da profitiraju od Europske unije. Dakle, na kraju možemo reći da su financijska sredstva ovdje dobro utrošena. Hvala. Gospodine Bogović. Hvala na ljubaznim riječima. Želim e, odgovoriti gospodinu Agnju. Nadam se da ćete sljedeći puta doći i vi. U Sloveniji ima 70.000 tisuća aktivnih aktivnih poljoprivrednika. 20-30% njih ovisi o poljoprivrednoj proizvodnji. A u ovom financijskom razdoblju e, je e, o jako velik broj mladih poljoprivrednika bio uključen u programe za mlade poljoprivrednike i to je jedan od najvažnijih e, aspekata poljoprivredne politike. I kao što je Martin rekao, imamo puno malih gospodarstava koji su vrlo raznovrsni. I to je zapravo i odgovor na probleme e, koje imamo sada e, sa svim svim što je vezano za poljoprivredu i e, trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Dakle, imamo tu mladu krv koja dolazi u profesiju. E, mi smo jako uključeni u e, zajedničku poljoprivrednu politiku i zato mislim da se poljoprivreda E, broj poljoprivrednika manje opada i sporije i ima velika veza i tjesna veza između potrošača i proizvođača. Ovo što se tiče odlaska u Srbiju, ne, ne znam, možda je tako bilo u samom početku. Ako gledamo sada na izvoz iz Srbije u Rusiju ili pak iz Kazahstana i tako dalje, e, Vidim da e, postoje neki pomaci jer je Rusija za mnogo toga zatvorila svoje tržište. Međutim, e, kod nas mnogi mladi ljudi ostaju na selu. Što se tiče e, meraza, ja proizvodim i ja proizvodim jabuke i 26. travnja ove godine propatio sam i imao problema zbog, teh, e, zbog mraza. E, I dobio sam urod od samo 14 e, tona umjesto 130 tona koje sam očekivao, dakle malo više od 10%. Napravili smo mnogo zaštite protiv tuče sa različitim mrežama. Jučer su nam e, kolege iz Izraela predstavili e, kako se navodnjava na kapaljku. ja sam to isto instalirao kod sebe, ali kao što je rekla i bila i Marijana Petir, e, zapravo je e, upravljanje rizikom e, bitan i zaštita protiv mraza je toliko skupa da ljudi ne koriste. To je slično tako i u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji. Dakle, moramo nešto E, napraviti protiv mraza, ali bilo je toliko vode pa jednostavno sve skupa bilo nemoguće napraviti. Ono što sam pokušala pokazati na putovanju po Sloveniji je da mi zaista shvaćamo koliko je bitno povezati život iz grada, život sa selom, da se moraju koristiti i e, fondovi za ruralni razvoj, i drugi fondovi e, za kohezijski fondovi i mnogi drugi. A ono što je vrlo važno u Sloveniji je kvaliteta života na selu jednako dobra kao i u gradovima nema možda toliko mjesta e, radnih mjesta na selu, ali e, ljudi odlaze raditi u grad, ali ostaju živjeti na selu. I to ljudi koji su visoko kvalificirani. E, mi smo jako dobro kombinirali sve moguće fondove. Slovenci to sjene i rezultati zapravo um, ispitivanja javnog mnjenja u Sloveniji su puno bolji od e, nekih e, drugih zemalja. E, ja ne znam da bili bi dobar turistički vodič, ali u svakom slučaju volim svoju zemlju. Hvala svima. Hvala, Franc. Da, ja mogu potvrditi da ste bili izvrstan vodič. I još e, za kraj ove točke e, dnevnog reda. Nešto je bilo vrlo impresivno. E, James Nicholson je govorio koliko je poljoprivreda raznolika i raznovrsna. Da, kada čovjek bolje upozna Europsku uniju. I onda kada se odi u neku zemlju i upoznaju se stvari na terenu, kakva je nedavna povijest Slovenije i kako se brzo poljoprivreda u Sloveniji prilagodila, koliko su ljudi profesionalni, solidarni, kako dobro koriste sve alate i instrumente kojim su im na raspolaganju. Mislim da stvarno možemo puno toga naučiti od Slovenaca i tu smo naučili, to je bila jedna vrlo, vrlo dobra i zanimljiva lekcija. Hvala još i jednom e, tajništvu što su organizirali izvrsno ovo putovanje. Hvala na ovoj e, lijepoj e, raspravi i sada predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o općem proračunu i razrešnici za 2015. godinu. Albert, izvoli. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Htio sam pitati možemo li točku dnevnog reda 11 e, e, sada e, raspraviti, a 10 kasnije. Ako ne, onda ću vas ukratko izvijestiti. Pa imamo problem tehničke prirode, naime imamo predstavnike komisije koji su tu došli za pitanje proračuna. Tako da ipak e, bi možda bilo dobro da e, govorite umjesto gospodina Jara, ukoliko nema pregovora, bilo bi bolje ipak da na taj način iskoristimo prisustvo predsjednika komisije e, kada je već riječ o razrješnici za 2015. godinu. Dakle, ukoliko se slažete, e, to bi bila moja odluka. Dobro, puno hvala. Dakle, Petar Jar mi me zamolio da iznesem e, njegovo mišljenje. Rok za podnošenje amandmana je 5.12. 5. prosinca ove godine, e, a glasovanje na odboru će biti 25. i 26. siječnja iduće godine. Dakle, e, greške u poljoprivrednom sektoru za 2015. je 2,5 posto u e, usporedbi sa prošlom godinom došlo je do poboljšanja, dakle to je razmjerna e, niska stopa grešaka. U prvom stupu imamo 2,2 posto, no to je itekako e, različito od 5,3 posto u drugom stupnju. Dakle, moramo djelovati u drugom stupu prije svega. E, do kojih e, grešaka je dolazilo, e, krivi izračun površina, dakle to nije bilo namjerno učinjeno, to uvijek iznova vidimo u praksi, dakle ne radi se o prevari ili o nekakvim e, krivim e, navodima. Radi se o nedostatnoj aktualizaciji sustava i Peter Jar kaže da je e, potrebno jasnije razlikovati između vrsta pogrešaka, pri prije svega kada se radi o izravnim plaćanjima. Dakle, prijedlog je da bi se greške trebale kategorizirati u četiri skupine. Kao prvo greške bez negativnih financijskih implikacija, zatim e, nehaj, e, treće e, grubi nehaj i četvrti korupcija. Dakle, to bismo <laughs> doista trebali razlikovati. Ja sam već doživio da susjed izora dva hektara i tu nije bilo nikakvih prevara. Aha, evo vidim Peter Jar upravo ulazi. Dakle, Radi se o e, zajedničkoj poljoprivrednoj e, politici koja doprinosi e, jačanju ruralnog razvoja. Osim toga, tu se pozdravlja u ovom izvješću i novi koncept o analizi grešaka, a Petar sada, evo, s obzirom da si došao, možeš ti iznijeti zadnju točku. Uh, uh, ja, vielen Puno hvala. Oprostite što sam zakasnio. Upravo uh, sam bio na glasovanju u odboru gdje sam koordinator, odbor za predstavke. Dakle, moram još nešto reći. Kao što smo vidjeli na sastanku sa izvjestiteljima u Sijeni još nema konkretnih rezultata. Ja sam planirao da organiziramo u Strasburu sastanak izvjestitelja u Sijeni, no to je odbijeno. E, ja sam poslao protestno pismo predsjedniku. Mislim da nije dobro da taj sastanak nije održan. Postoji jedna stalna poslovica u, e, u vrijeme mira uprava mijenja neprijatelja. Dakle, ako izvjestitelji e, nisu suglasni da se održi sastanak izvjestitelja u sjeni, onda mislim da ova uprava, dakle ne uprava tajništvo, nemojte me krivo shvatiti, onda uprava e, nije, dakle uprava e, snosi veliku odgovornost za neodržavanje sastanka i ako želimo održati taj sastanak u Strasburu, jer to je dobar trenutak, tamo su svi zastupnici, tamo su prevoditelji i greškom uprave, odnosno neprosljeđivanjem pozivnice nije došlo do organiziranja sastanka. To bi bila odlična prilika da razgovaramo no ja ću svakako još jedan puta pokušati organizirati takav sastanak jer o tome ovisi i kvaliteta glasovanja. Dakle, to je loša vijest, no to nije ovisilo o nama. Prvo nisam uopće htio vjerovati da tako nešto postoji, ali eto, to se dogodilo. No, kao što sam rekao, već sam se požalio i kada dobijem povratnu informaciju ja ću e, zatražiti vašu potporu jer ako članovi smatraju da je sastanak izvjestitelja u sjeni potreban, onda se on i mora održati. Hvala vam, Gospodine Belder, izvolite imate riječ, a ovim istovremeno otvaram raspravu. Puno hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala i gospodinu Jaru na ovom mišljenju vezano uz razrešnicu. Možda još samo nekoliko komentara, dragi kolege. Dakle, stopa grešaka u, prvoj, u prvom stupu iznosi 2,2%. Mislim da je to dobar rezultat. U drugom stupu imamo višu stopu grešaka nego u prvom. Dakle, Važno je to naznačiti i moramo vidjeti kako e, će se ova dva stupa dalje razvijati. Dobro je da u budućnosti će revizorski sud e, prikazivati stope grešaka po stupu e, i revizorski sud bi trebao nastaviti s ovakvom praksom. Dakle, trebamo razlikovati stope pogrešaka prema stupovima. Što se tiče ruralnog razvoja i e, pojednostavljene opcije troškova mogu dovesti do toga da dolazi do manje grešaka. Dakle, e, pojednostavljene opcije će to olakšati. Primjerice radi se o paušalnim iznosima i o standardnim e, jedinstvenim troškovima. To će naravno potaknuti i poduzetništvo. Drago mi je da su Europska komisija i revizorski sud e, odlučili da se orijentiraju prema rezultatima. Takva orijentacija prema rezultatima nešto što treba poticati jer to je vrlo važno za inovacije. Hvala još jedan puta gospodinu izvjestitelju na mišljenju i na ovoj vrlo važnoj temi i veselim se jako dobre suradnje. Hvala gospodine Belder, sada gospođa Senra ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela sam pitati izvjestitelja o kojim programima se ovdje konkretno radi i što je pošlo i što nije bilo e, dobro u drugom stupnju. Možete li to, molim vas, pojasniti? Hvala. Gospodin Vjegas, izvolite. Dobro jutro. E, sa zanimanjem sam pratio što je sve rečeno. I što se tiče sastanak izvjestitelja u Sjeni u Strasburu, e, ne želim e, negirati da se u zimnim situacijama održavaju takvi sastanci u plenarnom tjednu, ali isto tako želim naglasiti da je ovaj plenarni tjedan vrlo važan za nas. Imamo jako puno materijala i to je težak tjedan jer jedan mjesec ima samo četiri tjedna i jedno opće pravilo govori kako za vrijeme plenarnog e, tjedna treba sudjelovati isključivo na plenarnim sjednicama, a druge sastanke treba održati u ostalih tri tjedna tijekom mjeseca. Dakle, mislim da nije potrebno da dodatno opteretimo ovaj plenarni tjedan nekim drugim sastancima Naravno, postoje iznimke, ne znam je li e, to svima poznato, no želim naglasiti da je naše načelo da ako je moguće da za vrijeme plenarnog zasjedanja i plenarnog tjedna ne održavamo druge sastanke, dakle sastanke izvjestitelja u sjeni i tako dalje. To je vrlo važan tjedan koji moramo koristiti za različite točke dnevnog reda. Zatim, što se tiče samog izvješća, slažem se s onim što je rečeno o stopi grešaka. Dakle, treba razlikovati jesu li greške u prvom ili u drugom stupcu i moramo isto tako naglasiti da je često potrebno pojednostaviti postupke kako ne bi imali ove iznose koji se ne koriste na pravilan način, jer to je izvor mnogih grešaka, nepravilno korištenje sredstava. To je i pitanje javnih ugovora i o tome će također još biti raspravljeno sa revizorskim sudom. Osim toga postoji još jedna velika zabrinutost. Radi se o značaju financijskih instrumenata i o tome da će se oni dalje koristiti za financiranje zajedničke poljoprivredne politike. Postoji jedno specifično izvješće na tu temu i prije svega i revizija revizorskog suda. To je također područje gdje računamo na probleme. Stoga moramo biti vrlo oprezni što se tiče ovog pitanja. I zaključno, ono što nas brine nije oblik, odnosno knjigovodstveni dio, već ono što nas brine je kako se troše sredstva ZPP-a. Da li se određene kulture preferiraju, što će dovesti do toga da se sredstva koncentriraju na sjever i E, središnju Europu. Dakle, nećemo imati ravnomjernu preraspodjelu sredstava i time se dovodi u pitanje održivost malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća se zanemaruju i potrebno je da europske institucije liberaliziraju ZPP i da ZPP više e, ne e, iznosi tako velik, e, ne zauzima tako velik dio proračuna. Puno hvala. Euh, hvala, gospodin Selimović, izvolite. Thank you, Mr. Hvala, predsjedniče. I hvala na izvješću. Je dobar prijedlog. Dopustite najprije da kažem kako 2015. bila prva godina prve provedbe zajedničke poljoprivredne politike za 2013. godinu, a tu je i sporazum o isplatama plaćanju. 2015. je prva godina kada se e, zaključio e, ruralni program ruralnog razvoja za novo proračunsko razdoblje. No imajući to na umu, mislim da su ovi glavni prijedlozi dobri, slažem se s njim. To je nešto što je, na čemu se može raditi, no imam nekoliko stvari koje smatram jako važnim za reći. Najprije uvijek pozdravljam činjenicu da stopa pogreške se smanjuje na 2,9% za 2015. godinu, a 2014. bila je 3,6%. Osim toga, potreban, nam izvješće koje traži točne, precizne rezultate, kontrola prijevare i moramo imati ambiciozan pristup glede minimiziranja eh, greške s obzirom da je procjena pogreška e, oko praga od 2%. Imam e, nekoliko dodatnih potreba za informacijama oko točke 6. jer su to neke kolege tražile. Mislim da je dobro i jako važno precizno znati na što se ovdje misli kako bismo mogli ili uložiti amandmane ili zahtijevati prijedlog, e, promjenu prijedloga. Ocjena socioekonomskog utjecaja na ruralna područja jako je važan i to ćemo tražiti. Imajući to na umu, treba nam zajednička procjena i kontrola indikatora koje može koristiti Europska komisija i države članice. Nadam se da će ovo dati jako solidan temelj za učinaka, za mjerenje učinka zajedničke poljoprivredne politike. Trebamo biti ponosni i trebamo znati pokazati kako zajednička poljoprivredna politika e, nudi Europskoj uniji visoko i sigurnu hranu, a istovremeno održava e, europska ruralna područja. Želim pozdraviti sa uloženi napor i rješenost za daljnje pojednostavljivanje Imali smo jednu izložbu ovdje u parlamentu o tome kakve dokumente treba popuniti kako bi se došlo do ovih isplata i to je bila jako zanimljiva izgleda. No, zaključno želim reći da vjerujem da je ovaj nacrt mišljenja jako dobar, solidan i optimističan i no ipak ću uložiti nekoliko amandmana kako bi se dalje e, poboljšao e, nacrt e, prijedloga teksta. Najljepša hvala. Hvala. Gospodin Kalenbach, izvolite. Hvala. Odmah se želim zahvaliti kolegi Desu i Jaru na izvješću. Kao izvjestiteljica u Sjeni želim spomenuti da ova ideja da održavamo zajedničke sastanke izvjestitelja u Sjeni je vrlo važna ideja, no isto tako mislim da Strasbur nije idealno mjesto za to, zato što tamo imamo čitav niz drugih obveza i vrlo često naši suradnici koji se bave ovim dosjejima nisu na raspolaganju u Strasburu. Stoga mislim da je Strasbur samo onda opcija ako se radi o doista vrlo žurnim pitanjima. Inače bi bilo bolje kada bismo ta zasjedanja održavali u Briselu. Zatim eh, drugi kratki komentar. Stopa pogrešaka je nešto što je odlučujuće u komunikaciji odnosno barem tako izgleda. Ja sam također i članica u odboru za proračunsku kontrolu i visoka stopa pogrešaka ne znači automatski da sredstva naših država članica i poreznih obveznika da se e, ona neodgovorno troše. Dakle, stopa pogrešaka ne znači tračenje novca, niti ne znači korupciju već može biti u mnogim slučajevima i znak za to da je upravi nešto e, da nešto nije idealno, da postoje neke prepreke, da je došlo do nekih grešaka u knjiženju. Stoga želim napomenuti da stope pogrešaka nisu loš znak i prošle godine je revizorski sud proveo e, kontrolu i tu smo vidjeli da su države članice naučile na što trebaju obratiti pozornost na e, koja područja gdje se prije svega javljaju pogreške. Dakle, to nije faktor koji, dakle, ako stopa pogrešaka e, padne, e, ako se ona smanji, to je dobro, ali ne mora biti nužno pozitivan znak. Dakle, moramo to uvijek uzimati u obzir i razmatrati u kontekstu. Najmanja stopa pogrešaka je upravo e, tu u svim područjima europske politike i u praksi 80% proračuna e, EU e, se izvodi se troši u državama članicama. Dakle, nacionalne uprave su zadužene za trošenje tih sredstava. Što se tiče e, komisije i revizorskog suda, primjerice revizorski sud e, kaže da je tu stopa 5,3 kod ruralnog razvoja i ove institucije, ove dvije institucije koriste različite metodologije. Ja polazim od toga da nećemo tako skoro doživjeti usklađivanje njihovih metodologija. Ne znam ima li to uopće smisla. Ono što me čudi s druge strane je da uzorkovanje tako dobro funkcionira, ali vidimo da revizorski sud ima sličnu stopu, iako Europska komisija provodi čitav niz kontrola na licu mjesta, a revizorski sud samo pod navodnike stotinu, oko stotinjak kontrola na licu mjesta. Dakle, ako su uzorci dobro odabrani, onda su i reprezentativni. kako bismo i dalje, e, mislim da će biti dosta teško dalje smanjivati ovu stopu pogrešaka, osim ako potrošimo e, puno sredstava na to. Dakle, poboljšanja je bilo zadnje godine i općenito rečeno, to ne vredi samo za ovo područje, već svugdje gdje u Europskoj uniji prikupljamo podatke, trebamo paziti na to da izbjegavamo da koristimo različite pokazatelje. Imamo jako veliku količinu podataka. Stoga s jedne strane jedan možda mjeri visinu e, drveća dok drugi e, e, dok drugi mjeri odnosno važe koliko je jabuka ubrano. E, prema e, novom zakonodavstvu imamo čitav niz e, izmjena, više ne govorimo o gustoći. Mislim da svi koji su upućeni u temu znaju da je to dosta teško. Dakle, tu je čitav niz pokazatelja i kriterija za mjerenje. Isto vrijeme i za temu paušalnih iznosa mislim da ja moram reći osobno nisam um, pristaša ovakvih paušalnih iznosa iako je tu e, obračun puno jednostavniji i na taj način možemo izbjeći neke greške Što se tiče točke broj 2 i više stope u, ruralnim područjima, ja želim e, obraniti ruralna područja, ali to su vrlo e, kompleksni e, sustavi i sama stopa pogreške za mene nije pokazatelj na koji se možemo osloniti. Zatim, gospodin Jar je nekim državama članicama predbacio sastavljanje mm, odnosno e, greške u izvješćima. Mm, to je vrlo važno, a što se tiče točke broj 6, mis, e, točke broj 6, mislim da tu točku treba brisati jer e, manji programi iz prvog stupa ne bi trebali biti transferirani u drugi stup, jer tu se radi o sufinanciranju i tim transferom bi mogli onda i povećati stopu pogrešaka u ruralnom razvoju. No možda gospodin Jar može još dodatno pojasniti što je pod time mislio. Zatim imam još e, nekih amandmana, no to izlazi iz vremenskog okvira koji imamo što e, s obzirom da sam članica odbora za proračunski nadzor, e, moram uputiti na jednu grešku. Naime, kod e, pisanog upita stranica 8.15 se govori o učinkovitosti o učinkovitosti i pretpostavljam e, da se ovdje ne radi o zemljišnim parcelama već e, mislim da se ovdje misli na poljoprivredne proizvode, tako da je to vjerojatno greška u prijevodu. Toliko od mene za sada. Hvala. Merci beaucoup, madame hvala. Sada predajem riječ gospodinu Sada nemam više skoro ništa za nadodati. Imam imala sam neka pitanja, ali gospođa Karen Bahar je već spomenula ta pitanja. E, što se tiče proračuna, e, to je za mene još e, dosta velika nepoznanica, no imam jedno konkretno pitanje. Što je to stopa pogrešaka? Mene zanima definicija stope pogrešaka možda vi, možda ste vi ostali upućeni. Ja nisam, pa me zanima je li stopa pogrešaka mjerena prema programu pa je onda jasno da u drugom stupcu imamo e, različitu stopu nego u prvoj ili je ta e, stopa vezana uz novčani iznos. Naravno, e, jasno mi je da se radi o postotku, iako sam već dvije godine ovdje u parlamentu, molim vas za vašu pomoć, da mi pojasnite što je stopa pogrešaka, koja je njezina definicija i da li ovdje uspoređujemo jabuke s kruškama. Merci, madame La Hvala, predam gospodinu Hvala, predsjedniče. Nedavno sam e, razgovarao s novim predsjednikom Revizorskog suda, koji je jedan od naših bivših kolega, bivš predsjednik odbora za pravna pitanja u prethodnom sazivu. Naravno, Revizorski sud je tu kako bi sprajali i kako bi provjeravali račune. No, što se poljoprivredi tiče, mislim bar da je tu potrebna kvalitativna analiza izvješća revizorskog suda. Revizorski sud e, je predstavljao strah i trepet e, tisućama e, djelatnika koji su se prvenstveno bavili time da li je potpuno određeni dosije, a nikad se nisu pitali da li je ispunjen cilj dosije. Naravno, rashod je napravljen, no da li je novac koji je potrošen proizveo rezultate koji idu u smislu tih politika koje su bile pod kontrolom, koje su provjeravale, to ne znamo. Dakle, politike kontrole revizorskog suda nas trebaju progresivno voditi ka tome da ocjenimo opravdanost naših politika. Njihova korist nije samo u tome da se vidi, kao što je rečeno u prethodnom e, izvješću, da li je dosije potpun ili ne. Isto tako mislim da bi revizorski sud trebao razmisliti o sastavu dosjea kako bi se zaštitili svaka e, svaka razina uprave dodala je neki svoj sloj. I priznajem da, s obzirom sam bio jedan od izvjestelja zajedničke poljoprivredne politike, njene zadnje reforme, teško mi je ponekad eh, kada se nađe na terenu u različitim državama članicama, teško mi je pronaći to naše dijete onako kako smo ga napravili, jer svako je nešto pokušao dodati. Mi kao zastupnici moramo se boriti protiv tih deformacija proizvoda koje smo stvarali, jer legitimitet politike je ona koju, radi, koju smo proizveli, a ne e, ona politika koja se, koja se izrodila nakon što je svako dodao svoje zaštitne slojeve. Dakle, moramo ići kontrolirati brojeve, naravno, to je zadaća Redorskog suda, ali treba ići dalje od toga. I posjećam vas da smo na zadnjoj reformi, mi smo zajedno tražili i komisija i vijeće da kada u nekoj državi članici kontrola pokaže da je došlo do manje stope pogreške, onda da se olakša i da se smanje te e, kontrole. E, I bilo bi dobro da e, u nekom budućem izvješću nam revizorski sud pokaže koliko je, koliko je doista došlo do smanjenja i olakšanja te, te kontrole. Hvala gospodin Dantan, sada riječ ima gospodin Egnju. Čini se da se ova rasprava zapravo dijeli u dva dijela. Jedan koji se e, bavi samo knjigovodstvenom stranom, a drugi sam proračun. Što se tiče te knjigovodstvene strane, logističke strane. E, mene ne smeta da se sastajemo među izvjestiteljima sjeni u ponedjeljak večer, ali sve ovisi o tome da li tada govorim na plenarnom zasjedanju. Dakle, ja sam i <laughs> za i protiv. E, što se tiče E, pitanje da li bismo se mogli sastajati nakon e, glasanja e, četvrtak poslije podne, mislim da se to neće baš previše prihvatiti. Međutim, što kaže sam poslovnik? Ja mislim da poslovnik kaže da se sastanci odbora ne mogu održavati u Strasburu, ali možda nisam u pravu drugi pak dio rasprave gdje kažemo da se novac negdje gubi, a osoba s meni s desna je vrlo lijepo o tome govorila. U Velikoj Britaniji mi se stvarno trudimo da novac se ne izgubi, da ne ide ode, ode negdje uludo. I onda e, idemo tako daleko e, da e, kada pokušavamo provjeriti da su sva plaćena ispravna, onda nas Europska unija kažnjava jer kasnimo e, sa tim e, potvrdama o plaćanjima, i što je zapravo dobar razlog za Brexit. Hvala lijepa. Sada gospodin Flanagan. Govorite o visokoj stopi pogreške u drugom stupu. U izvješću za 2014. godinu odbora za proračun koji se koncentrirao na dugi stup je bilo da se na nacionalnoj razini zapravo stvari uljepšavaju, ali e, cijela stvar s drugim stupom je da je bio uvijek i dosta složen. Mi jednostavno stalno govorimo da je prvi stup prioritet, iako je vrlo jasno da je ima puno problema i da je stvarni problem drugi stup na e, sastanku odbora a Agri kada smo se sastali s odborom za proračun, e, zapravo sastanci su bili istovremeno, a ja sam na oba sastanka i zaista sam htio čuti što e, predstavnik od e, komisije na, će reći na odboru za proračun. Međutim, nažalost nisam stigao jer sam morao biti na sastanku ovog odbora za poljoprivredu. A poslije, kada sam došao na odbor za proračun, predsjedavajući je rekao da ga je sram e, da tako malo zastupnika sjedi na ovom sastanku. Nažalost, ne možemo biti na dva mjesta istovremeno. I onda nas se poslije E, e, kritizira da e, se novac ne troši dobro. Dakle, stvari se ovdje moraju bolje organizirati. Prije nego što sam došla čula sam da je gospodin e, Zele rekao, a on je u Europskoj pučkoj stranci i to me je zbunilo, a to je da se novac izdvaja za velike poljoprivrednike, e, za kralju govedarske e, industrije govetine u Irskoj ili pak za englesku kraljicu. I ja sam mislio da pučani e, smatraju da treba izdvajati novac za velike poljoprivrednike. Ne znam da li sada gospodin Zeller e, sluša ili ne, ali teško je objasniti kako 40% proračuna se može dijeliti tako da ogromna svota toga ode u džepove multimiljonera. E, ja to ne mogu opraviti. Gospodine Agnju, vi se želite javiti. Samo jedna stvar vezana za poslovnik. A, vezano za poslovnika, naša kraljica nije kraljica Irske, to znam, ali ona je više od engleske kraljice, ona je kraljica Ujedinjenog kraljevstva. Hvala Sada ću e, dati riječ predstavnici komisije. Izvolite. Hvala. Bilo je zanimljivo slušati ovu raspravu. Prije svega moram reći o nacrtu mišljenja da nam je drago da je ovaj odbor uvidio da se stopa pogreške smanjuje. Baš kao što je rekla gospođa Kadenbach, E, revizorski sud je e, također vidio to u skladu s onim što je ustanovila glavna uprava za poljoprivredu 2,2% godišnje. Dakle, u skladu je sa tim e, tom stopom pogreške. Što znači da možemo na to gledati i s druge strane, a to je da imamo potvrde o tome kamo novac ide za 97% slučajeva. Jer uvijek govorimo o stopi pogreške, ali nadam se da će se u predlogu mišljenja reći kako je 97% plaćanja ona za koje znamo kamo idu. Prva godina reforme bila je i reforma sustava izravnih plaćanja, ali plaćanja za prvu godinu reforme načinjena su tek u financijskoj godini 2016. Pa nismo ovdje, nećete vidjeti ništa vezano za stopu pogreške. Gospodin Belder je govorio o paušalu i pojednostavljenim troškovima. To će biti napravljeno za novo proračunsko razdoblje 2014. do 2020. godine i e, djelomično smo se samo e, u manjoj bjeri time bavili 2015. godine. Tako da možete očekivati da će se u drugom stupu stopa pogreške smanjivati i dalje. Isto tako, zahvaljujem se gospođi Kadenbach što je spomenula da je odbor za proračunski E, nadzor e, govorio o e, sustavu raspodjele zemljišta i da je došlo zapravo o grešci jer se ne govori o zemljištu već o, otpadima što su dvije slične riječi na engleskom jeziku. Molim da se to ispravi jer se mi već četiri godine e, borimo za to. Dakle, govori se o sustavu identifikacije parcela zemljišta i govori se o stopi pogreške koja bi trebala biti veća s obzirom za korištenje sustava za identifikaciju e, parcela zemljišta. Mislim da nije u tome stvari, jer od kad smo uveli 1997. godine, E, nije zbog toga e, došlo, svakako ne zbog reforme sustava. A mislim da se to potvrđuje i u izvješću revizorskog suda, jer e, zapravo to izvješće i ne govori o reformiranim izravnim plaćanjima za sada. Neki od vas su govorili o toči četvrtoj o tome da države članice kriva e, izvještavaju. Povjerenik Hogan je rekao da mi ne mislimo da države članice krivo e, prijavljuju greške. Ne, mislimo jednostavno da države članice prijave sve pogreške na koje naiđu, koje ustanove, ali da jednostavno ne ustanove sve pogreške. Dakle, nije to krivo izvješćivanje, već jednostavno da njihovi sustavi ne omogućuju da se uvijek ustanove sve pogreške. Svake godine proučavamo sve izvješća koja primimo i koje nam šalju države članice i nismo ustanovili da se krivo prijavljuje. Jednostavno, sustav u državama članicama uvijek ne ustanovi e, sve pogreške i zbog toga e, Revizorski sud i Europska komisija imaju e, veću stopu nego što su prijavili države članice. Još jedna stvar koju je također spomenula gospođa Kadenbach, mi radimo na osnovu onoga što su nam proslijedile države članice. Počne se od država članica i njihove provedbe, a nakon toga dolaze naše analize toga i e, nas iz komisije i e, iz revizorskog suda gdje se gleda da li e, se sve to primjenjuje i provjerava, a u svakom slučaju hvala što ste ustanovili da se smanjila stopa pogreške. Hvala vam gospođo Bošman na ovom e, izvješću iz komisije. Gospodine Agnju, za Ujedinjenu kraljevinu. Oprostite, ja sam vas e, pitao za pravilnik vezan za sastanke odbora u Strasburu. Još nisam čuo odgovor. Odgovor je da zaista Predsjedništvo svojim e, pravilima e, predviđa da sastanci poput sastanaka Jesenja u Sjeni se ne bi trebali organizirati za vrijeme plenarnih zasjedanja u Strasburu. Međutim, rutinski se traže izuzeća i rutinski se ta izuzeća odobravaju. I zapravo mislim da to na kraju ostaje u e, rukama procjene predsjednika tajništva. Kao i svakoj odbor i ovaj odbor traži izuzeće za organiziranje e, sastanaka izvjestenja sjene u Strasburu, ali uvijek se postavlja pitanja je li to vremeno sa nekim važnim momentima u Strasburu. Najprije je li to primjerice za vrijeme glasanja, a nakon toga jesu li dvorane raspoložive, može li se osigurati prevođenje i tako dalje. Međutim, imate pravo u poslovniku stoji da se takvi sastanci ne bi trebali održavati u Strasburu i zato je potrebno izuzeće. Hvala, gospođa Nojšer. Imam još jedno pitanje koje želim uputiti komisiji. Naime, još nisam čula odgovor kako se izračunava stopa pogreške, da li prema programu, prema iznosu od 10.000 eura. Oprostite što tako konkretno pitam, ali mi stalno govorimo o ovoj stopi, pa bi me zanimalo što je to, što je ta stopa pogreške? on va recentrer. Da, a gospođo u ime komisije, a nakon toga će gospodin Jar se javiti ime odbora. Govorimo o stopi pogreške revizorskog suda, pa prema tome bi oni zapravo trebali odgovoriti na vaše pitanje. Ali ono što mogu reći jest da revizorski sud zapravo pravi provjere jednu za prvi stup, a nakon toga i e, druge programe e, koje su vezane za višegodišnji financijski okvir. Oni jednostavno naprave e, provjere, uzmu uzorke i onda naprave jednu stopu pogreške e, za e, HF, a drugo za ostatak. Što se tiče godišnjeg izvješća komisije, mi isto to radimo po fondovima, ali isto tako tražimo istopu pogreške za izravna plaćanja, jedan za e, potrošnju na tržištu i e, tako dalje. Mi dakle imamo e, i naše statističke provjere i certifikacije u državama članicama kao temelj i e, audite koje se obavljaju. Dakle, temeljno pitanje je da li se to obračunava prema programu, prema nekom vremenskom okviru. Ne možemo raspravljati ovdje o nečemu, a mislim da nisam jedina koja postavlja to pitanje, ako postoje e, tako velike razlike, da ćemo onda miješati jabuke i kruške. Samo toliko želim reći. Puno se raspravljalo o različitoj metodologiji e, s jedne strane metodologiji revizorskog suda, s druge strane e, metodi komisije. U osnovi e, rezultati su vrlo slični, baš kao što je rekla gospođa Kadenbach. Dakle, stopa pogreške onoga što radi komisija 4,9% za Europski fond za ruralni razvoj i devet za prvi stup. A e, revizorski sud je odlučio se za metodologiju zasnivanu na transakcijama i oni prave uzorke u Europi. A komisija se temelji na onome što daju e, države članice i samoj reviziji komisije. Međutim, sve u svemu rezultati su praktički slični. Dakle, 97% e, plaćanja je ispravno. Hvala. Gospodin Flanagan se ponovno javio za riječ. Među problemima koje sam ja ustanovio i to na razini poljoprivrednika, a vezano za stopu pogreške. Kada gledamo taj e, zapovjedni lanac od Brisela preko Dublina pa sve do poljoprivrednog gospodarstva. E, Poljoprivrednici smatraju da, se, da njihovo e, zemljište ulazi u kriterije. E, primjerice gdje su, ja kad sam razgovarao sa zemljoposljednicima, rekli su mi da su već desetljećima, stoljećima da je njihova stoka pasla određenu vrstu vrijesa, a komisija im kaže ne, to nije moguće. A dok oni tvrde da je njihova stoka uvijek preživljavala na toj vrsti vrijesa. Kad se e, stočarima kaže da eto se na osnovu toga njegovo, njihovo zemljište ne ulazi u kriterije. I e, tu imamo zapravo E, stopu greške, a greška je u tome da e, stoljećima e, stočari svoju stoku šalju da pase određenu vrstu stoke, a se im kaže ne, to uopće nije moguće, pa je zato najbolje da odu odavde. Hvala lijepa. Sada gospodine Jar, zaključite molim ovu temu. Hvala. Hvala na komentarima kolega iz odbora. Kao izvjestitelj u Sjeni moram reći da me ljutilo što sam <laughs> uopće postavio pitanje. Dakle, idući sastanak e, izvjestitelja u Sjeni ću održati e, tako da neću nikoga ni pitati. Mi smo odrasli ljudi i možemo se sastati kad god hoćemo i moramo održati ovaj sastanak. Dakle, ljutilo me uopće što sam postavio ovo pitanje zato što e, E, mislim da je e, Mislim da ću idući puta tako raditi da neću nikoga pitati, jer inače bi bili održali ovaj sastanak u Strasburu. No dobro, čovjek uči iz grešaka. Dakle, e, ja ću odrediti kada se želim sastati s nekim. Ja se želim sastati sa kolegama i tako će i biti. Zato me to toliko ljutilo. No dobro, više se ne ljutim, već je to prošlo. Što se tiče samih pitanja, počet ću od zadnjeg. Što je to stopa pogreške? E, statistički gledano to su slučajevi gdje e, se uzeo uzorak, e, odnosno vršilo se uzorkovanje u okviru različitih programa i e, ono što mene ljuti da stopa grešaka ništa ne govori o financijskim implikacijama. Sada imamo novog predsjednika on kaže da je to stajalo i u starim izvješćima. Dakle, imamo stopu pogrešaka od 3%, to znači da je 5 milijardi uludo potrošeno. To je glupost. Dakle, treba jasno naznačiti o čemu se radi i stoga mi želimo bolje razlikovati stope pogrešaka, ima stope pogrešaka koje nemaju nikakve financijske implikacije. Stoga zahtjevamo da se uvede jedna diferencijacija, dakle da činimo razliku između stope pogrešaka. To je vrlo opsežna tema, mogli bi o njoj napisati knjigu, no mislim da je stopa od 2,2% dobra stopa. Zatim iduće pitanje kakvi e, programi postoje u ruralnim područjima i koje su tu stope pogrešaka. Ja smatram da sami klijenti, odnosno primatelji sredstava su različito strukturirani. Dakle, e, poljoprivrednik prima izravna plaćanja i on svake godine podnosi zahtjev, svake godine iznova se bori sa upravom i to je međusobni trening, dakle oni međusobno uče. No imamo i primatelje koji samo jedan u životu podnose zahtjevi, tu dolazi do grešaka, dakle mi ne želimo u ruralnim područjima adresirati samo poljoprivrednike, jer poljoprivrednici zna znaju gdje su rizici, no stanovnici ruralnih područja, mali poduzetnici, obrtnici, oni samo jedan puta koriste sredstva i e, oni ne izlaze na kraj sa ovim sustavom, ne poznaju ga i toga dolazi do grešaka. No, kao što sam rekao, treba razlikovati greške koje nemaju financijske implikacije. Zatim tu su i korisnici e, sredstava koje to čine samo jedan puta u životu. Kao sam rekao, samo jedan puta e, koriste sredstva, primjerice za obnovu kuća i tako dalje. Dakle, mi ne smijemo odustati od drugog stupa, zato što želimo i tekako potaknuti i razvoj ruralnih područja. Zatim još jedna molba pod točkom 6. Novi programi. Novi programi ne smiju e, proizvesti veće administrativno opterećenje. Mi se veselimo programima ulaganja, želimo takve programe u poljoprivrednom području, no ako već imamo propise, postojeće propise, onda e, ovi novi programi trebaju biti sukladni tim propisima. Dakle, ne smijemo imati e, programe koji mm, nose sa sobom e, čitav niz novih regulativa. E, znamo da se i čitav niz malih programa potiče kroz program ulaganja, ali kao što sam rekao, to ne smije dovesti ka većem administrativnom opterećenju. E, mi želimo e, postići boljitak u ruralnom području i ako e, ljudi ne izlaze na kraj sa birokracijom, onda je to antireklama. Dakle, još jedna stvar koja je važna, možemo razgovarati o ciljevima, o funkcijama europske zajedničke poljoprivredne politike, ali razrešnica se mora temeljiti na našim vlastitim odlukama. I primjena ne može biti bolja od naših odluka, odnosno izvedba. Stoga ovo izvješće sada ne bismo trebali e, prenatrpati pogreškama i kritikama i mislim da je korištenje sredstava dobro ovako kako je. Toliko ukratko, to ćemo naravno unijeti još jedan u izvješće e, i održat ćemo sastanak izvjestitelja u Sjeni. No sve o svemu možemo reći da e, poljoprivreda u prvom i u drugom stupcu, e, to je dobar signal drugim područjima politike i da kako treba pohvaliti i administrativnu razinu jer e, mislim da su stope pogrešaka relativno niske. Puno hvala. Merci, merci, Hvala gospodine Jar. Rok za manmane posjećam je 5. prosinca u 12 sati. Prema dnevnom redu sada prelazimo na predstavljanje mišljenja kolege Dancile o uvjetima rada i prekarnom zapošljavanju. Ona, nažalost, e, ne može biti nazočna danas, tako da će gospodin De Castro predstaviti njeno izvješće. Ovo je za naš odbor da se osvrnemo na osobitost e, poljoprivrede u koja se tiče zapošljavanja uvjeta rada zbog kojih čitav niz eh, radnih mjesta mogu biti jako prekarnija, jedni drugi znamo kakva je situacija u našim eh, državama članicama. Posjećam da je rok za amandmane i u ovom slučaju 5. prosinca u 12 sati. A sada predajem riječ gospodinu Dekastru koji će nam predstaviti izvješće umjesto gospođe Velike. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem se kolegici Vjorki Dančili na e, izvješću i u njezino se ime ispričavam što danas nije ovdje sa nama. Ovo je izvješće koje je vezano za rad odbora za zapošljavanje i odnosi se zapravo na nestabilne uvjete u kojima sada rade poljoprivrednici i e, ti su uvjeti sada još nestabilniji nego li u drugim sektorima poljoprivreda je podložna kako klimatskim promjenama, tako i neizvjesnosti tržišnih cijena. Zbog toga bi se trebalo promicati instrumente za stabiliziranje prihoda. I e, isto tako trebaju postojati instrumenti za upravljanje rizicima. Ovakvo mišljenje e, također treba uključiti i sezonske radnike za koje se traži pravni status kako bi im se mogla zajamčiti socijalna zaštita. Privlači se dakle pozornost na specifični situaciju sezonskih radnika čiji su uvjeti rada posebno nestabilni. Treba e, dakle dati neku njima pravni status e da trebaju na taj način dobiti i pravnu zaštitu. Osim toga, mladi i žene imaju posebne poteškoće da nađu posao u ruralnim sredinama, a i da uspostave, odnosno osnuju vlastite poljoprivrednu gospodarstvo. Treba za njih predvidjeti specijalne kategorije i zato program za mlade poljoprivrednike te program potpore ženama u ruralnim sredinama trebaju e, biti kvalitetni i na ispravan način dijeliti sredstva. Isto tako e, treba se e, boriti protiv rada na crno i treba uspostaviti dobro stanje na radnom mjestu te treba uspostaviti harmoniju među svim kategorijama koji rade na, u ruralnim područjima, e, poljoprivrednicama, e, ženama, mladima i sezonskim radnicima i podsjećam dakle amandmani do 5. prosinca u podne. Hvala gospodine Castro. Na ovim e, pojedinostima sad riječ gospodin Hvala. Pitanje nesigurnosti radnih mjesta u ruralnom području smatram da je to vrlo važna tema. Ne radi se samo o uvjetima zapošljavanja za privremeno zaposlen, već se radi i o uvjetima koje diktira zajednička poljoprivreda politika koja dovodi do toga da prihodi i cijene sve više padaju. To dovodi do nesigurnosti u ruralnim područjima. Ja osobno ću e, podnijeti nekoliko amandmana kako bi se izvješće proširilo i za ovu dimenziju. Hvala gospođa Hvala. Želim zahvaliti kolegici Dančili na njezinom trudu Želimo unijeti još neke aspekte u izvješće jer oni nisu sadržani zbog kratkoće samog izvješća. Kao što je rekao kolega Paul de Castro, treba uspostaviti vezu između nesigurnosti rada i određenih nepravednih trgovinskih praksa, primjerice liberalizacija lanaca, prehrambenih lanaca prije svega u marginalnim područjima. To se dakle sve koncentrira u, ove posljedice se koncentriraju u marginalnim područjima koja dovode do toga da tamo rad postaje još nesigurniji. Moramo uputiti na to da različiti poljoprivredni sektori moraju iznaći različita rješenja. Dakle, moramo paziti da ne standardiziramo uvjete. Nesigurnost radnih mjesta e, se smije temeljiti samo na konceptu koji obuhvaća raznolikost koja postoji u poljoprivredi. Prije svega moramo se zalagati za minimalne radne uvjete, primjerice pravo na e, daljnje obrazovanje, minimalni standardi vezano uz higijenu na radnom mjestu, to je odlučujuće, ili pravo na e, sindikalno udruživanje. Moramo surađivati moramo iznaći mehanizme kako bi surađivali sa privatnim i javnim institucijama i postoji čitav niz mogućnosti, primjerice rad na određeno vrijeme. To je nužno s obzirom na krizu s kojom smo suočeni u poljoprivredi. Zatim postoje e, mogućnosti i prijedlozi da se različita poduzeća udruže kako bi se suočili sa izazovom nesigurnosti radnih mjesta. Možda bismo se mogli obratiti Europskoj komisiji kako bismo pokrenuli jednu veliku mega kampanju kako bi posloprimci i poslodavci e, bili informirani i kako bi e, se oni udružili u borbi protiv nesigurnosti radnih mjesta. Naravno da u ovoj kampanji moramo priznati i prava posloprimaca. Mislim da bi to bilo vrlo zanimljivo, prije svega kada se radi o suradnji između našeg odbora i odbora EMPL. To je meni vrlo važna tema i svakako ću se zalagati kako bismo uspjeli. Hvala gospođo Ribeiro. Sada gospodin Selimović ima riječ. Hvala predsjedatelju, predsjedniče. Radni uvjeti u ruralnim područjima su teški, prekarni. Poljoprivreda je globalno poznata da ima neke od najurženih radnika, sezonske migrante, neki često nemaju ni radne dokumente ili bilo kakve dokumente i često se u poljoprivredi radi duge sate, slabo je se plaćeno i slabo zarađuje, i a poljoprivreda jedno od najopasnijih e, poslova s velikom stopom e, povreda i viskom stopom e, smrtnostnih povreda. Danas je zapošljavanje poljoprivredi u restrukturiranju i puna radna, radna stalna radna mjesta su sve rijeđa, no poljoprivreda ipak ovisi više o ljudskoj radnoj snazi od drugih sektora i ima veću komponentu zapošljavanja žena. Dopustite u ovom kontekstu da e, se osvrnem na ovaj novi pristup. Dakle, sezonsko zapošljavanje stalna je pojava u e, Europi i imamo problem eh, proširenja stabilnih radnih mjesta i u tom smislu relevantne scheme eh, razvijene su kako bi sezonski radnici mogli biti dugoročno zaposleni. Vjerujem da moramo naći način da isključimo više višestruka radna mjesta u EU. Moramo isto tako se E, sjeti toga da su e, zaposlenici često e, slabih, slabo obučeni. Poljoprivreda zahtjeva visokompetentne kompetentne zaposlenike u nekim slučajevima. Važna je i uloga poljoprivrednika u održivom upravljanju i smanjenju i borbu protiv smanjenja populacije u ruralnim sredinama mora se naći nove mogućnosti koje će biti privlačene i u tom smislu je to važan aspekt. Dopustite zaključno spomenem i izrabljivanje migranata u sektor poljoprivrede od strane različitih bandi u nekim europskim regijama, pa čak i u Švedskoj, E, ljudi koji rade na poljoprivrednim e, gazdinstvima iz e, subsaharske Afrike najčešće rade za bjedne plaće i od kojih ne mogu ni živjeti i jak su neprihvatljivo smješteni. Oni zarađuju oko 20 eura dnevno ili čak i 5 eura dnevno za otprilike 10-12 sati dana, e, radnog dana. Mislim da je to nešto pred čega se moramo boriti. i Nikad neće doći do integracije izbjeglica bez nekog vida solidarnosti. Zaključno želim još jednom zahvaliti izvjestitelju na dobrom poslu i potvrđujem da ćemo uložiti neke amandmane koji su temeljeni na e, mojim e, napomenama. Najviše hvala. Hvala. Gospodin Flanagan, izvolite. Hvala na izvješću Mislim da je žalostno što treba reći da Inače kad se govori o prekarnom zapošljavanju i uvjetima rada, da se najčešće govori o manjinama, no u slučaju poljoprivrede, u sve krize koje je pretrpila poljoprivreda, ovdje se govori o velikoj većini u biti, jer ako ćemo definirati prekarno zapošljavanje i uvjete rada kao nešto gdje se dobiva manje za proizvod, koji se proizvodi, onda to više manje obuhvaća sve ljude i očito da se ima sve više prekarnih situacija za one koji ne posjeduju zemlju, i koji su sezonski radnici, koje naravno treba zaštiti. No mislim da je prvi način za kako zaštiti ljude, a to se tu se osjećam na ono što sam spominjao, kraljicu Ujedinjene kraljevine ili kraljicu Engleske. Dakle, ako jedna osoba pojede cijeli kolač, onda neće biti kolača više ni za kog drugog koliko gotovi drugi u izradi kolača. Dakle, to je ona prekarnost, jer ja ne znam šta se dešava u vašoj zemlji, ali mi imamo situaciju u kojoj se zajednička poljoprivredna politika ponovo pregovarala, ja sam bio novi u toj igri i pitao sam se kako e, poljoprivredna organizacija može, biti, može uspješno uvjeriti svoje članove da će većina biti, većini biti bolje uz manje novca. Pa oni su čak to uspjeli i čak su uspjeli organizirati prosvjede govoreći da će doći do bolje pravednije redistribucije sredstava i zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, jedna od stvari koju moramo se postarati da bude napravljeno je da ZPP bude dobro napravljena, reformirana. U mojoj zemlji to nije tako, ne znam kako je drugim zemljama, no ne znam kako ćemo to riješiti jer imamo jake snage koje se bore protiv ljudi koji ne raspolažu resursima. Hvala. Hvala gospodine Fangan. Sada predajem riječ eh, predstavnici komisije, gospođi Barrero Flores. Molim vas da nam izneste stav eh, DG Ample. Dobro jutro. Europska komisija pomno prati rad na ovom izvješću. Kao što znate, radimo na pitanju prekranog rada. Znate da je predsjednik Juncker od samog početka govorio o trostrukom A za Europsku uniju u kojoj se govorilo o socijalnoj Europi i u kontekstu tog socijalnog stupa mi čekamo na doprinos ovog konkretnog pitanja. Dakle, brižno pratimo napredak rada na ovom dosijevu i ovdje i na odboru za zapošljavanje. Hvala, gospodine Di Castro. Hvala puno svim kolegama e, na ovome što su rekli. Sve sam pribilježio i kolegici Vjorek i Dančeli ću sve to priopćiti. Zahvaljujem svima na suradnji sadašnjoj i budućoj. Hvala. Posjećam da su roku za manmane 5. prosinca u 12 sati. Zahvaljujem na vašem doprinosu i siguran sam da će amandmani biti brojni s obzirom na ulog Evo, uštedili smo na vremenu. Ja ću sada prepustiti e, bat pravom predsjedniku odbora, gospodinu Sikjerskom, koji nam se pridružio i posjećam, evo želim reći da će sastanak koordinatora biti u 11.15, e, s obzirom da smo uštedili na vremenu, a ne u 11.30, no vi to već znate. Evo, samo još jedna primjed e, obavijest, primijetili ste da će sastanak, e, poslijepodnevni sastanak biti održan u vječnici. Najviše hvala i vidimo se kasnije za nastavak rada.